I sada dolazimo do obrazloženja glasanja. Počet ćemo sa rezolucijom o e, situaciji u e, Ukrajini i o trenutačnom stanju odnosa između Europske unije i Rusije. Prvi, to jest prva je gospođa Đufrida. Ima riječ na jednu minutu. Izvolite gospođo. Grazie il mio voto Hvala. Glasala sam za, zato što moramo učiniti sve što možemo kako bismo potpomogli dijalog između Europske unije i Rusije. A isto tako, naravno, sankcije ne mogu zamijeniti političko i diplomatsko rješenje za koje se svi nadamo da će se pronaći što prije. Moramo pronaći mirovni, eh, jedan miran izlaz iz ovog sukoba, otvoriti kanale komunikacije te e, moramo biti spremni revidirati sankcije u slučaju pozitivnog feedbacka. I tu se posebice, gospođo Đufrida, molim vas da usporite ako želite prijevod. I iako smo poslušali ono što je rekao povjerenik Čolos i ja inzistiram da je potrebno definirati pravila koja će biti jasna i kako bi svaka zemlja članica mogla iskoristiti pomoć Europske unije s obzirom na vlastite e, proizvodne specifičnosti. No naravno svima je jasno da sredstava nema dovoljno i da je potrebno pripremiti više sredstava. I kako, da opet navedem talijanski primjer, Moram vas podsjetiti da naša šteta iznosi oko 200 milijuna eura. Hvala vam. Sljedeća je gospođa Gardini. Izvolite. Hvala vam. Zašto nismo mogli glasati za i bili smo suzdržani? o ovoj važnoj rezoluciji. Zato što s jedne strane naravno slažemo se sa zabrinutostima i bojaznima ukrajinskog naroda zbog dramatičnih trenutaka kojim se sada događaju. I naravno slažemo se sa svime onime što se odnosi na pružanju podrške i pronalasku rješenja kako talijanske i europske industrije ne bi podnosile toliko tereta. No, još jedna točka važna, to je točka o e, energetici. Govori se čak o e, ukidanju sporazumu e, koji su dakle na snazi s Rusijom, uključujući projekt Južni tok. I zbog tih razloga smo se morali suzdržati, ali nadamo se da će ipak diplomatski napori biti bolji zato što moramo pronaći rješenje koje će biti političko. Hvala gospođo Gardini. Sljedeća govornica je gospođa Štanoka. Ja sam glasala protiv ove rezolucije zbog toga što ovo ipak ova rezolucija ima samo jedan pristup prema Ukrajini. Samo jedan primjer. Iz čitavog niza izvještaja nevladinih udruga, posebice i u Amnesty Internationala, ukrajinska vlada je optužena za ozbiljne e, ozbiljna kršenja ljudskih prava za vrijeme takozvanih protuterorističkih operacija na istoku. No stavak dva naše rezolucije u kojem se spominju ti izvještaji govori o kršenjima koje su počinile samo redovite e, ruske trupe i separatisti. No u nekom slučaju, u nekim slučajevima su to bile i vladine snage. I za vrijeme glasanja smo zapravo potpuno izbacili cijeli dio o izvještaju koji su podnijele nevladine udruge. Hvala, a sada riječ ima gospodin Pjetikajnen, gospođa Pjetikajnen, pardon. Hvala. Ja sam glasala za rezoluciju i drago mi je da će Europska unija napokon nastupiti s jednim glasom i imati jednu zajedničku vanjsku politiku. Potrebna nam je jasna i dosljedna vanjska politika koja će posvetiti pažnju prevenciji sukoba, zaštiti ljudskih prava te gospodarskoj suradnji u e, bliskom susjedstvu Europske unije. To znači, to uključuje i suradnju s Rusijom i tu suradnju treba e, stabilizirati zato što ne želimo imati neprijateljske odnose. Mislim da će ukrajinska kriza učiniti isto vanjskoj politici ono što je financijska kriza učinila gospodarskoj politici Europske unije. Moramo pronaći zajednički stav iako naravno e, se naša mišljenja razlikuju. Mali koraci i male sankcije kad govorimo o Rusiji izgleda da ipak funkcioniraju kako treba. Hvala, sada prelazimo na rezoluciju o odgovoru Europske unije na izbijanje ebole. Prva je gospođa Zibolska. Hvala vam predsjednica pozdravljam činjenicu da je Europski parlament usvojio jasan stav o o širenju ovog ozbiljnog virusa. Ovo je doista ozbiljna kriza, a politički i ekonomski, političke i ekonomske posljedice će se nastaviti čak, čak i kada se suzbije primarni zdravstveni, primarna zdravstvena opasnost. Ovo nije problem samo za Afriku, ovo je globalni problem i moramo djelovati u dva smjera. Najprije moramo potaknuti e, razvoj učinkovitih lijekova i terapija, a s druge strane moramo paziti na e, karantene te na e, kliničku bolničku skrb. To će funkcionirati samo kada lokalno stanovništvo bude imalo povjerenje u svoje vlade i u svoje zdravstvene radnike, a to recimo nije slučaj u Liberiji i zbog toga bi Europska unija trebala iskoristiti sve diplomatske mogućnosti kako bi e, stabilizirala političku situaciju u, Liberiju, u Liberiji. Hvala lijepa. Riječ ima gospođa Petikajnen. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice opasnosti za zdravlje nisu nešto s čime se treba zastraživati ljude, ali znamo da u ovom globalnom svijetu gdje se ljudi i robe slobodno kreću, postoje rizici koji su globalni i zato i Europska unija mora pojačati svoje, svoju sposobnost e, brzog reagiranja na međunarodne opasnosti od e, zaraznih bolesti. Što se tiče ebole, čini se da mjere koje su do sada poduzete da su dovoljne. Ako uzmemo u obzir opasnost od ove bolesti, Europska unija doista mora razviti sustav brzog reagiranja u slučaju širenja bilo koje opasne zarazne bolesti. Hvala lijepa. Sada prelazimo na obrazloženja glasanja e, u vezi sa situacijom u Iraku i Siriji te napadima ISIS-a i progonu manjina. Riječ prva ima gospođa Arnautu na jednu minutu. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, vrlo mi je drago e, što se brinemo o sudbini manjina, osobito kršćana na Srednjem istoku. Međutim, činjenica da se situacija pogoršava od američke intervencije u Iraku 2003. Govorili smo o islamskoj državi, ali islamisti u Iraku su svi opasni i zli kako se možemo e, boriti protiv njih a podržavati e, pobunjenike u Siriji to je nedosljedno mi toleriramo to što Turska e, naoružava i opskrbljuje islamsku državu i na turskom teritoriju događa se mobilizacija. Vrijeme je da evropske države zauzmu čvrst stav u vezi sa svim islamskim milicijama i da počnemo surađivati sa iračkom i e, sirijskom i iračkom vladom. Hvala lijepa, gospodin Doc ima riječ. Uključite gospođa Doc. Hvala gospođo predsjedateljice. Svi smo šokirani barbanskim pogubljenjima nedavno na Srednjem istoku i e, molimo se i solidarni smo sa obiteljima žrtava e, i sa obitelji Elena Henninga koji je trenutno u velikoj opasnosti. Ali e, u, također i ubijanje kršćana, pripadnika kršćanske manjine u Siriji i Iraku nas šokira bitno je da Europska unija e, efikasno upotrebi sva sredstva u borbi protiv ovih pojava na srednjem e, istoku e, moramo misliti i na nedavnu smrt Ben saida koji je predstavljao moju izbornu jedinicu u ovom parlamentu između 1999. i 2004. On je ostao, eh, on je bio ambasador za kršćansku stvar i predstavnik Sjeverne Irske. Eh, mi u Sjevernoj Irskoj nikad nećemo ponovo eh, vidjeti tako vrijednog zastupnika

Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Šogor. Hvala lijepa gospođo predsjedateljica. Situacija u Iraku i Siriji vrlo je ozbiljna i eh, ozbiljna prijetnja cijeloj regiji ranjive grupe kao što su vjerske i etničke manjine, žene i djeca, e, još više su pogođeni barbarskim djelovanjem islamske države. Koordinirano djelovanje međunarodne zajednice od velike važnosti. Mislim da je to važno iz e, vjerskih e, razloga, da se e, osudi e, djelovanje islamske države na najjači mogući način. Mora se naglasiti važnost e, suradnje i dijaloga između pojedinih dionika u Iraku. Dugoročno gledano vjerujem da iračka vlada mora raditi na ponovnom uvođenju koncepta uključivog građanstva kako bi se svim skupinama u Iraku omogućio suživat i povratilo povjerenje među među njima. Hvala lijepa. I posljednji govornik na e, ovu temu je gospođa Zaborska. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. E, prvotni prijedlog rezolucije o situaciji u Iraku i Siriji gotovo uopće nije spominjao kršćane, iako su upravo oni e, meta napada i progona e, od strane terorista ISIS-a. E, međutim, uspjeli smo u zajednički prijedlog rezolucije i dijelove teksta koji se odnose na kršćansku manjinu. Drago mi je što je ovaj parlament na kraju uspio izraziti svoju solidarnost sa kršćanskim zajednicama koje koji su u svojoj domovini progonjene i pod prijetnjom e, istrebljenja u Iraku zbog njihovih vjerskih uvjerenja. E, ukinuta su im osnovna prava i prisiljeni su na e, prisiljeni su na to da su sada E, izbjeglice. E, ova rezolucija mogla bi biti prvi korak u prema povratku ovih kršćana natrag u svoje zemlje i u svoje domove. Hvala lijepa. Prelazemo na e, objašnjenja glasanja o situaciji u Libiji. Prvi govornik je gospodin Šahauzel. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice moj klub zastupnika i ja glasali smo za ovu rezoluciju jer uzima u obzir e, efekt situacije u Libiji i naglašava pitanja kojih smo svjesni i koja e, neprestano ponavljamo e, terorističke skupine koje su na dijelu u Libiji i također masovni priljev izbjegnica iz Libije. Moramo naglasiti i ulogu Francuske i NATO pakta koji su zapravo ubacili Libiju u ovu groznu situaciju. želimo da se podvuče činjenica da je Libija postala e, žrtva ove opasne diplomacije e, zapadni svijet i Europa e, su tu odgovorni i nema održivih rješenja za ovu situaciju. Prelazimo na obrazloženja glasanja o situaciji u Izraelu i Palestini nakon rata u Gazi i ulozi Europske unije sljedeći govornik. Ja sam glasao protiv ove rezolucije jer mislim da šalje poruku osobito Izraelu da može nastaviti sa genocidom protiv naroda Palestine i ostati nekažnjen. Mislim da će ljudi širom Europe biti razočarani kad čuju da su ovi e, zastupnici u ovom parlamentu e, glasali za e, rezoluciju i da nisu pozvali na puštanje 34 legalno izabrana e, predstavnika Palestine e, i e, oni bi pozvali Europsku uniju da se pozove na poštivanje svih međunarodnih međunarodnih zakona i e, sporazuma. Postoje projekti koje je Evropska unija financirala, a Izrael uništio u svojim napadima na gazu. Mnogo se govorilo o tome kako je Europska unija simbol mira, međutim djelovanje Europskog parlamenta u ovom slučaju e, je e, djelovanje protiv palestinskog naroda. Hvala lijepa, gospođa Doc ima riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. Mislim da ima nekoliko aspekata koji čine, eh, koji bi morali predstavljati suštinu odgovora ovog parlamenta na trenutnu situaciju u ovoj regiji. Kao prvo moramo stati iza izraelskog suverenog prava da brani svoje granice i svoj narod od terorizma, ali također e, moramo imati na umu ogromnu patnju e, naroda u Gazi e, koji su rezultirali iz ovih operacija i moramo nešto poduzeti da im pomognemo. Kao drugo moramo priznati efekt koji je operacija koje ove operacije imaju na e, članove židovske zajednice u cijeloj Europskoj uniji. Imamo veliki broj incidenata, antisemitskih incidenata e, samo u srpnju. To je potpuno neprihvatljivo. Kao zastupnicu u Europskom parlamentu e, odbitne je važnosti da pošaljemo poruku cijeloj Europi da religiozna tolerancija nikad nije bila važnija. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Urtasun. Europski parlament mora najoštrije osuditi ono što se dogodilo u Gazi. Nalazimo se pred eh, pravim zločinom protiv Gaze u kojoj se njezino stanovništvo nemilice masakrira. Europska unija ne može nastaviti s ovim stavom da ništa ne poduzima pred ovo što se događa. I moram reći da ova rezolucija koju smo usvojili nije prihvatljiva i zbog toga smo mi glasali protiv. Tražimo od Europske unije da najprije e, zaustavi blokadu i okupaciju. Zatim da se zaustave ilegalna naselja te ilegalno okupiranje zemlje u Palestini. Zatim e, pristup humanitarne pomoći Gaze, oslobađanje političkih zatvorenika iz Palestine i peto, da e, se istraže čelnici Izraela zbog ratnih zločina. Te šesto, Europska unija mora napokon aktivirati članak dva te ukinuti e, sredstva kojima se financiraju izraelski projekti mirovni postupak je potpuno prekinut upravo zbog napora Izraelaca i moramo pomoći stanovnicima iz Gaze i stati na kraj ovom masakru. Hvala lijepa. Time završavamo današnje obrazloženja glasanja. Imam priopćenje koje sam primila. Primila sam od vijeća njegovo stajalište u prvom čitanju e, i obrazlo, njegovo obrazloženje E, naslov će biti uključen u zapisnik ove sjednice e, rok u kojem Europski parlament mora iznijeti svoje stajalište počinje teći sutra. E, zapisnik će biti dostupan članovima